Um, welcome Dobar dan svima i pozdravljam ste na naš drugi sastanak odbora Juri za pravna pitanja. E, I e, mislim da bi sada bilo vrijeme da počnemo. Zaista nam je drago da je danas e, s nama hrvatsko E, predsjedništvo koje je došlo na naš sastanak. Gospodine ministre, drago mi je da ste došli na naš sastanak. Osobno mi je žao da nisam mogla biti prošlog tjedna na sastanku u Zagrebu, ali moj potpredsjednik Lagodinski mi je rekao kako je to bio odličan sastanak. Već smo e, se upoznali s Hrvatskom predsjedništvom e, kada smo govorili o udružnim akcijama na trijalogu i to je bilo e, jako dobro. A i sutra imamo trijalog gdje će nam biti drago da e, možemo razgovarati s hrvatskim predsjednicima. Bez danjeg odlaganja daću vam sada riječ za vaše uvodno izlaganje, a nakon toga će zastupnici imati prilike postavljati pitanja. Izvolite. Hvala lijepo poštovana predsjednice, odbora, poštovani članovi odbora. Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam program i prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području pravosuđa. Hrvatsko predsjedanje dolazi u vrijeme velikih izazova za Uniju na početku novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa, a glavni moto hrvatskog predsjedanja je snažna Europa u svijetu punom izazova. Program hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije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 Dragi zastupnici, imate li možda pitanja ili komentara? Oprostite, gospodine Vola. Oprostite, gospođo Vola. Da, evo imam jedno pitanje posebno na postupak komitologije. Kako će to ići dalje? Hoće li se to uklopiti? Kako to vidi Hrvatsko predsjedništvo? I možda kratko riječ ili dvije o postupku komitologije. Radi se naime o preradi ovog postupka. To je predložila komisija i posljednja rasprava održala se na zadnjem odboru Juri. I uvijek se raspravlja o ovom novom postupku komitologije e, i aktima komisije da zemlje članice ne daju svoja mišljenja, a to je žalosno, posebice kada se radi o osjetljivim pravnim područjima i zemlje članice bi trebalo ovdje preuzeti više odgovornosti. Naprotiv, često se događa da se suzdrže na glasanju i onda kasnije e, nakon glasanja e, komuniciraju prema e, van, ali to ne jača dobar glas Europske unije prema građanima. Stoga je zato nužno da se e, uredba iz 2012 e, preradi i kolege iz SED, ali iz drugih e, klubova bi zaista htjeli kao parlament dalje raditi na ovom dosjeu i tako pokazati da sa strane parlamenta ovdje nema želje za blokadom nego da želimo doista postići sporazum. Stoga je moje pitanje Hrvatskom predsjedništvu vijeća koja će biti strategija vašeg predsjedništva kako bi se prebrodio sada zastoj u vijeću, da se nadvlada e, taj zastoj i dođe do nužne reforme. Imate li neke predloge za to o postizanju općeg pristupa u vijeću u tom pitanju. Naime, moja je nada da komisija e, neće to povući, no ako bi se to dogodilo, što će onda biti dalje? Hoćete li poduprijeti iznošenje jednog novog prijedloga u tom pogledu? Naime, bojim se da bi se radilo samo o slabljenoj verziji postojećeg e, dokumenta, e, a meni je do ovog postupka doista stalo, tako da bi me doista zanimalo što Hrvatsko predsjedništvo o tome misli. Hvala. Hvala lijepo na ovom O proceduri komitologije o predmetu se raspravlja na razini radne skupine. Hrvatsko predsjedništvo nastavit će s radom na tom predmetu. Posljednji put je o ovome raspravljeno u Europskom parlamentu 15. siječnja 2020. gdje je i Europska komisija potpredsjednik obećao da će raditi s hrvatskim predsjedništvom na ovoj temi, a po potrebi i budućim predsjedništvom kako bi se ostvario napredak u ovom dosjeu. Hrvatska će za vrijeme predsjedanja sazvati nastavak e, i sastanak radne skupine radi provjere stajališta država članica i taj predmet nam je vrlo bitan i radit ćemo na njemu. Gospodine Radev. Hvala lijepa. Gospodine ministre, prije svega želim puno uspjeha hrvatskom predsjedništvu u sljedećih šest mjeseci. Zahvaljujem vam što ste predstavili prioritete iz područja pravosuđa. Rekli ste da je jedan od glavnih prioriteta vezano za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima jest finalizacija trijaloga o, e, izvođenju dokaza i o e, e, pismenima. I to je vrlo važno zbog pravosudne suradnje među državama članicama i tako bismo omogućili glatku suradnju među državama članicama na prekograničnom planu, a dobra suradnja vrlo je važna za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 2018. godine tri e, milijuna različitih predmeta su imali prekogranične implikacije i u velikom broju njih trebali su dokazi iz druge države članice. A mogućnost izvođenja dokaza je nešto što uvelike eh, olakšava ovakve predmete. Nove tehnologije bi mogle eh, u itekako olakšati uzimanje dokaza. Moramo se stoga na njih usmjeriti kada surađujemo i pregovaramo s drugim institucijama. Računam na to da ćemo um, dobro surađivati s vašim eh, predsjedništvom. A u ime našeg koordinatora, gospodina Fosa, imam i sljedeće pitanje. 2017. godine Europski parlament usvojio rezoluciju s preporuku Europskoj komisiji o eh, pravnoj zaštiti odraslih. I e, moje pitanje hoće li hrvatsko predsjedanje promicati Hašku konvenciju o međunarodnoj zaštiti odraslih? Hvala. E, iznimno je važno e, reći da imamo u proceduri uredbu o dostavi pismena i uredbu uredbi o izvođenju dokaza koje su nam iznimno važne. E, prijedlogom uredbe o dostavi pismena građanima i poduzećima omogućit će se učinkovitiji i povoljniji pristup građanskom pravosuđu te ojačati postupovna prava stranaka, a prijedlogom o izvođenju dokaza doprinijelo bi se poboljšanju sustava na razini Europske unije za izravno i brzo slanje i izvršenje zahtjeva za izvođenje dokaza među sudovima. Na taj se način navedenim prijedlozima odgovara na potrebu modernizacije i digitalizacije pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima i vidjeli ste da je to u našim strateškim prioritetima, u našim zapravo ciljevima predsjedanja navedeno i u mom uvodnom govoru kao iznimno važno pitanje. Vijeće je na sastanku u prosincu 2009. donijelo opći pristup a trenutačno je u, tijeku rad na tehničkoj razini u vijeću koji bi uskoro trebao biti finaliziran. Također ovdje imamo i rad na aneksima u vijeću koji se odvija očekivanom brzinom vezano za te dvije uredbe. Aneksi su praktična pomoć sudovima u primjeni odredbi ovih uredaba i rad na njima ne zadire u substantivno područje i u suštinu uredbi nego predstavlja tehničko usklađivanje sa izmijenjenim odredbama uredbi. Hrvatsko predsjedništvo izrazito je zadovoljno potvrditi da trijalog sa Europskim parlamentom započinje krajem siječnja, dakle e, ovih dana, te se zahvaljuje Europskom parlamentu na spremnosti za započne trijalog s obzirom na to da su navedeni prijedlozi jedan od prioriteta hrvatskog predsjedništva u području građanskog prava. Cilj hrvatskog predsjedništva jest završetak trijaloga o oba ova zakonodavna prijedloga koji mislimo da činimo velike iskorake i u digitalizaciji i u e, modernizaciji. Ovaj podatak da postoji godišnje gotovo 3,5 milijuna e, zahtjeva je zapravo e, točan i zato mislimo da ćemo sa ove dvije uredbe stvari bitno, bitno popraviti. <clears throat> ministru. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. E, gospodine ministre, želim vam e, mnogo sreće tijekom predsjedanja. Imam dva pitanja. Jedan je od općeg interesa, drugo se tiče moje zemlje. Dakle, prvo htio bih vas pitati koje je vaše stajalište po pitanju problema vladavine prava i pristupa europskim fondovima te mogućnost da europski fondovi budu ukinuti ili da bar budu e, srezani u hipotezi, znači u, e, u situaciji da neka država ne poštiva vladavinu prava. Smatrate li da je nužno na europskoj razini imati mehanizam koji će utvrđivati e, znači stanje o vladavini prava za sve države članice u Europskoj uniji? U ovom trenutku malo je komplicirano jasno definirati taj mehanizam i kako bi on trebao funkcionirati. To je s jedne strane. A s druge strane, koje je vaše mišljenje kada govorimo o mogućnosti da se izbjegnu sankcije za korisnike fondova zato što oni koji imaju koristi od toga mogu biti e, poljoprivrednici, također neke privatne tvrtke i gospodarstva, ali također i e, gradske općine. Dakle, oni se ne mogu e, sankcionirati ako dolazi do problema na razini vlade. I mene sada zanima koje je vaše stajalište po pitanju takve teme, jer je to ono o čemu razgovaramo u Europskom parlamentu. Naravno da je jasno da ne možemo zapravo dodijeliti europske fondove onim državama koje idu kontra pravnog poretka i vladavine prava. Dakle, kada govorimo o ulasku Rumunjske u šengenski prostor, eh, i komisija i Europski parlament su vrlo jasno rekli da Rumunjska ispunjava sve potrebne uvjete kako bi ušla u šengenski prostor. I trenutno E, također, Rumunjska je ta koja može zajamčiti stabilnost i sigurnost tog područja u Europi. No postoji, znači u komisiji, postoji e, jasno stajalište nekih država članica po tom pitanju, ali ja mislim e, da to nije fair za one građane Europske unije koji žive u Rumunjskoj i koji ne mogu iskoristiti to slobodno kretanje osoba i robe. Pitanje je što mogu napraviti zapravo građani iz drugih država Europske e, unije. Mene zanima koje je vaše stajalište po pitanju toga što se tiče moje države. Hvala. Hvala lijepo. Vezano za vladavinu prava, Hoću još jednom ponoviti jer smo to naveli u našem strateškom dokumentu, programskom dokumentu. Zajedničke vrijednosti poput demokracije, vladavine prava, temeljnih prava temelji su Europske unije. Jačanje i promicanje vladavine prava te učinkovit odgovor na eventualno kršenje ovog načela zadatak je cijele Unije, a tako i Hrvatske. Tijekom predsjedanja Vijećem EU mi ćemo se toj temi posvetiti sa posebnom pažnjom pri izradi strateških smjernica za područje slobode, sigurnosti i pravde, znači za sljedeće razdoblje od pet godina, a zalažemo se za sveobuhvatan pristup vladavini prava radi jačanja i zaštite temeljnih vrijednosti Unije, ali i uz jačanje dijaloga i europskog jedinstva. Svjesni, svjesni smo da u Uniji već niz godina postoje određene zabrinutosti vezane za neke države i smatramo da treba sva ta pitanja razmotriti i dovesti u vezu s pitanjem vladavine prava. Naše predsjedništvo ostaje posvećeno tom pitanju u okviru rada Vijeća za opće poslove, ali smo također i stava da prije primjene eventualnih sankcija propisanih odredbama ugovora Europskoj uniji treba iskoristiti sve postojeće mehanizme Europske unije i uložiti maksimalne napore kako bismo u dijalogu sa zemljama pokušali iznaći zadovoljavajuće rješenje. Hvala. dok se ne postigne dogovor na najvišoj e, razini, imajući u vidu zaključke vijeća, uloga hrvatskog predsjedništva u pregovorima e, oko višegodišnjeg financijskog okvira je ograničena. Kad se postigne dogovor na političkoj razini oko glavnih pitanja iz višegodišnjeg financijskog okvira, koja su sadržana u takozvanoj pregovaračkoj kutiji, odnosno kad se donesu zaključci Europskog vijeća nastavit će se rad na prijedlogu uredbe o vladavini prava. U pogledu vladavine prava u državama članicama na koje su svi tehnički aspekti iscrpljeni tijekom rumunjskog predsjedništva. Smatramo bitnim da su države članice s Europskim parlamentom postigle međusobno razumijevanje u programu prava i vrijednosti oko uvođenja četvrtog podprograma vrijednosti Unije. To je dobar pokazatelj koliko države članice smatraju bitnim osigurati mehanizme koji imaju za cilj zaštitu, promicanje prava te podizanje razine osviještenosti o njima pružanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva koje su aktivne na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini u promicanju i njegovanju tih prava, a time i jačanjem zaštite i promicanju vrijednosti Unije i poštovanja vladavine prava te pridonošenju izgradnje demokratske unije, demokratskom trijalogu, transparentnosti i dobrom upravljanju. Uh, um, uh, uh, Hvala. Čestitam vam na vašem predsjedanju i isto tako na izvrsnom sastanku e, prošlog tjedna gdje smo predstavljali odbor e, Juri. I e, bilo mi je drago što sam na tom sastanku sudjelovao, izvrsno organizirana i sadržaj bio jako impresivan. Imam tri pitanja. Prvo, e, razgovarali smo i ministri pravosuđa su vrlo detaljno razgovarali o pitanjima vladavine prava za vrijeme sastanka. Ono što je međutim nedostajalo kada se govorilo o pravosuđu bilo je stajalište predsjedništva o postupku sukladno članku 7. Kao što znate, trenutno se on primjenjuje u dva postupka, a velik broj e, europskih zastupnika pita se što će se dogoditi točno i konkretno za ovih šest mjeseci vašeg predsjedanja. Kako vi vidite koja je vaša uloga kako bi se išlo dalje u tim postupcima sukladno članku 7. jer e, to je prvo pitanje što mislite e, o parlamentu koji je to pokrenio. A e, drugo pitanje, puno se govorilo o izabrosbi sudaca i e, radnika u pravosuđu općenito. Jeste li razmišljali da u okviru te izobrazbe uključite također i aspekte vezane za rasizam, antisemitizam, anticiganizam, e, protivno LGBTI osobama. Dakle, hoćete li sudsko osoblje izučavati o tome također? A također izražena je i zabrinutost radi financiranja određenih programa za pravosuđe, ali govorili smo i o Eurojustu i e, povjerenica je također bila zabrinuta zbog nedostatnog financiranja. Imate li specifične planove o tome e, jer euro nema dovoljno sredstava ako se to usporedi s Europolom i e, nekim drugim agencijama za sljedeći e, programsko razdoblje. Hvala. Poštovani zastupniče, hvala na ovom pitanju. E, jasno je da smo e, razgovarali i da analiziramo zapravo ovlasti vezane uz članak 7 ugovora Europskoj uniji, ali kao što sam već ranije rekao, naš stav je da treba iskoristiti sve postojeće mehanizme Europske unije prije eventualnih sankcija i uložiti maksimalne napore kako bismo u dijalogu raspravili stvari i pokušali ih razriješiti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 kao i procjenom pozitivnih i negativnih trendova diljem država članica. Što se tiče e, e, treninga sudaca, izobrazbe i uključenosti tema o kojima e, ste pitali, mi smo i u Zagrebu raspravljali zapravo da je potrebno modernizirati, da treba staviti još snažniji aspekt na izobrazbu jer to snaži zapravo Europsku uniju i što se toga tiče u okviru nadležnih institucija, mislim da ova pitanja oni trebaju zauzeti stav o kojim će raspravljati, a sva ova pitanja koja ste vi rekla, mislim, rekli u svom pitanju, mislim da su vrlo, vrlo e, relevantna. Vezano za, za financiranje, mogu reći da zapravo što se tiče o višegodišnjem financijskom okviru, to sam i u prethodnom pitanju rekao, da su u ovom trenutku E, e, ovlasti e, predsjedništva prilično ograničene, da je potrebno donesti dakle ovu odluku na politički najvišoj razini, pa tek nakon što odluka u tom smislu bude donijeta možemo razgovarati o implementaciji. Hvala. I'm, <clears throat> I'm using Spanish. <clears throat> Govorit ću na španjolskom. E, gospodine ministre, hvala vam na svim informacijama koje ste nam dali. Govorit ću o jednoj temi koja je politički važna i već je postala pomalo dosadna zbog toga što smo toliko puta razgovarali o njoj u e, proteklih nekoliko godina. Dakle, riječ je o direktivi koja se tiče korporativnog e, poreza E, i također izvješćivanja po zemljama. Ja mislim da je to pitanje koja bi trebala među nama koji smo odgovorni na političkoj razini u Europskoj uniji e, da pokažemo da zapravo e, da se ne možemo suočiti sa tim problemom da ga onako uhvatimo e, za rogove kako spada, a to je ono što pokazuje našu nesposobnost i to je ono što među ljudima u Europskoj uniji pokazuje da se neke stvari moraju promijeniti i činjenica da nismo napravili niti jedan korak prema naprijed u tom smislu E, na neki način, budući da ste vi sada na čelu Europske unije, onda ste u poziciji da morate posredovati, da morate djelovati, da morate preuzeti ponovno taj dokument, otvoriti ga i pokušati nadići tu situaciju u kojoj stojimo blokirani. A ja mislim da je E, u pozadini svih tih e, pravnih e, opravdanja i isprika koje je zapravo pravni temelj znači tog prijedloga ili riječ o porezima ili o trgovačkom pravu, da se to koristi za zapravo kao samo kao izgovor i da to omogućava našim državama članicama da i dalje budu netransparentne kada je riječ o tim znači prekograničnim fiskalnim i transparentnim zapravo mjerama. E, ono što bi se trebalo očekivati od vas to je da imamo konkretan prijedlog napokon na stolu i da pokušamo nadići e, takvu situaciju status quo u Europskoj uniji i da ponudimo našim građanima odgovore koji će biti u skladu sa njihovim očekivanjima. I također, gospodine ministre, ako ne to, onda bismo bar trebali znati koje se točno države kriju pod tim nekakvim e, formalnim izgovorima kako ne bi vodili transparentnu politiku vezanu uz znači e, porez na dobit tih velikih multinacionalnih kompanija i trgovačkih društava. Hvala. Hvala lijepo na ovom pitanju. Moram reći da su ove pravne rasprave o pravnim temeljima i samoj proceduri e, ipak iznimno važne i ovdje imamo jednu vrlo složenu situaciju. Hrvatsko predsjedništvo svjesno je velikog interesa za ovaj dosije, kako Europskog parlamenta, tako i javnosti. U Vijeću Europske unije dosje je ustvari još uvijek na tehničkoj razini skoro dogovoren, no problem je baš u toj pravnoj osnovi prijedloga o čemu se države članice ne slažu. Bez obzira na te poteškoće, Hrvatsko predsjedništvo u suradnji s državama članicama, glavnim tajništvom vijeća i pravnom službom pokušava pronaći način i moguće smjerove daljnjeg rada na dosijevu. Pravna služba vijeća je izdala pisano pravilo, e, pravno mišljenje u kojem je izrazila stajalište da bi pravna osoba osnova prijedloga trebala biti u članku 115, ugovora o funkcioniranju Europske unije, a ne članak 50 kako je to Europska unija predložila. Budući da Europska komisija ostaje pri svome mišljenju, potrebna je jednoglasnost u Vijeću EU da se pravna osoba izmijeni. Za sada te jednoglasnosti nema, ali ponovno ponavljam da je iznimno važna ta pravna osnova jer nije svejedno da li je to članak 50 ili 115, e, da li se to tretira kao porezno pitanje ili kao klasično računovodstveno pitanje jer to utječe zapravo na glasovanje o tom pitanju da li je to potreban konsenzus ili je to zapravo potrebna nekakva kvalificirana većina. Tako da ovdje u ovom trenutku dok se ovi problemi ne riješe opet e, mogu reći da su naše ovlasti poprilično ograničene. Mr. is next. Thank you. Uvažena predsjednice, uvaženi kolege, poštovani ministre, ja bih ovdje iskoristio priliku da malo postavimo pitanje o jedinstvenom provođenju ovrha u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, postoje države koje imaju drugačije regulirane ovršne postupke od nekih drugih država. U Republici Hrvatskoj primjerice mi imamo 800 tisuća ovršnih postupaka svake godine i to samo na temelju vjerodostojnih isprava. Većina tih ovrha dakle provodi se zbog neplaćenih računa za struju, vodu ili usluga Telekom. U deset godina znači bilo je preko 8 milijuna ovršnih postupaka. Republika Hrvatska danas ima 3,8 milijuna stanovnika. Znači svaki stanovnik Republike Hrvatske je dobio više od dvije ovrhe. Imali smo iznimno veliki problem jer su troškovi ovrhe u Republici Hrvatskoj, znači imate račun koji na primjer iznosi 3 ili 5 ili 10 eura, vama je trošak ovrhe dosizao 300 eura. Prosječna mirovina u Hrvatskoj vam je 300 eura. Vrlo često se događalo da se građani ostajali bez vlastitih i jedinih nekretnina zbog početnog duga koji je iznosio desetak eura. Mi smo se sada izmjenama zakona nešto pomakli prema naprijed, dakle nešto smo smanjili iznose troškova ovrhe, podigli smo na 3000 eura da se ne može ovršavati nekretnina i tako dalje. Međutim, s druge strane imamo primjerice slovenski ovršni zakon koji omogućava sudovima da elektronskim putem iznimno jeftino mogu provoditi ovrhe. Što to znači? Znači u državama koje su gospodarski nerazvijene, poput trenutno Hrvatske, ovršni postupci mogu biti omča oko vrata ogromnom broju građana. Vi ako imate 800 tisuća ovrha, tristo tisuća blokiranih znači vama je zahvaćeno milijun stanovnika države od tri osam milijuna moramo naći zajednički jezik da donesemo propise i preporuke kojima ćemo iznimno olakšati položaj ovršenika a da naravno istovremeno štitimo maksimalno i vjerovnike kao što imamo uredbu, dakle u sporovima male vrijednosti, koja je omogućila iznimno brze postupke, dakle prekograničnih utuženja i naplate, tako mislim da moramo imati istu stvar i za ovršne postupke, da oni jednostavno moraju biti brzi i jeftini. Vi ako imate, dakle, početni dug 10 eura, 300 eura vam dođe, dakle, trošak početnog ovršnog postupka, nakon toga se krene u ovrhu na vašu nekretninu, taj postupak traje primjerice pet ili šest godina, vi ste dužni već više od desetak tisuća eura koje ne možete sa određenim nižim primanjima u Republici Hrvatskoj platiti. Ogroman je broj ovršnih postupaka nekretnina trenutno u Italiji. Dakle, moramo obratiti pažnju na te ovršne postupke, o tome početi raspravljati na europskoj razini, pa bi vas ja molio da započnete određene konkretne predmete baš vezane uz ovršne postupke. Hvala. Gospodine Buda, želite li se vi javiti na ovu istu temu? E, ne. Znači, jedino sam htio reći da mi odgovorite na drugo pitanje koje sam postavio. Dakle, pitanje koje se tiče ulaska Rumunjske u Schengen, zato što sam govorio o dvije stvari, dakle prva je bila vladavina prava, a nakon toga sam razgovar, govorio o ulasku u Rumunjske u Schengenski prostor, na, na to pitanje nisam dobio odgovor. Prvo vezano za pitanje ovrha, zapravo vi ste puno isticali probleme ovrha koje imamo u našem zakonodavstvu u Hrvatskoj. E, sada ste to digli na jednu višu razinu cijele Europske unije i slažem se s vama da je to pitanje iznimno kompleksno. E, unutar našeg zakonodavstva u Hrvatskoj smo, ja mislim, postigli određene napretke koje ste i sami istakli. E, mislim da je teško postići neka unificirana rješenja jer ipak e, Uniju čini 28 ili 27 sada država članica da bi sustavi mogli biti e, e, jednaki. Ali u ovom našem programu predsjedanja smo rekli zapravo da se unutar našeg programa želimo boriti za ljude, želimo se boriti za sve građane Europske unije u svim zemljama i stoga ćemo razmotriti mogućnosti vezano za ova pitanja da vidimo u okviru nadležnosti koje po dokumentima eh, imamo i koje unutar zakonodavstva imamo. Eh, neki sustavi su bolji, ali se s vama potpuno slažem da sustav ovrhe mora biti eh, harmoniziran između interesa i vjerovnika i dužnika. Mi smo sada izašli unutar Hrvatske, to vi dobro znate, sa jednim sličnim prijedlogom na tragu vaših postavki to je gdje pokušavamo e, graditi sustav koji je upravo izbalansiran, ali je jeftiniji, socijalno osjetljiviji u odnosu na ono što e, imamo danas. E, tako da ćemo Hrvatsko predsjedništvo i nadalje ustrajavati zapravo u svim područjima kojima se bavi, da, su, da u svim područjima sustav bude na dobrobit svih građana Europske unije. Što se tiče pitanja Schengena, pitanja Schengena vezano za Rumunjsku moraju nadležna tijela utvrditi da li su ispunjeni svi uvjeti e, da bi se moglo pristupiti Schengenu. Kao što znate i moja zemlja, Hrvatska također e, provodi politiku, ispunjava sve one zahtjeve kako bi zapravo mogla postati članica Schengena. Thank you. is next. Gospođa Voltes, izvolite. Thank you. Welcome to the Hvala, ministre, dobrodošli. E, puno sreće u dolazećih šest, možda sada već pet mjeseci. 2017. Europski institut za rovnu ravnopravnost utvrdio je da samo da u e, upravama najvećih e, tvrtki na burzama koje su izašle na burze Europske unije samo četvrtina e, najviših dužnosnika su žene. Ako nešto ne učinimo po ovom pitanju, uskoro vrijeme će proći. Znamo da je komisija još 2012. iznijela prijedlog o tome. Pa sada pitam za što misli e, Hrvatsko predsjedništvo, hoće li se raditi na tome da se odblokira ovo pitanje žena u upravnim odborima. A sljedeće, prvo je što ćete učiniti kao predsjedništvo, da zemlje članice uključite ovaj problem, da se odblokira ovaj dosije, a drugi možda malo e, osobnije prirode. Zanima me također koje je hrvatsko stajalište o sudjelovanju žena u upravnim odborima e, velikih tvrtki, znači koje je bilo stajalište sada hrvatskog e, predsjedništva i koje je bilo onda 2012. Naime, moja vlasta zemlja, Nizozemska, 2012. ili 2013. bila je protiv ovog prijedloga, ali sada 2020. ja doista vjerujem da bi se mogla postići većina za i da su se nacionalne stajališta promijenila pa bih rado čula i stajalište hrvatske vlade o tom prijedlogu. Je li se 2013. nešto promijenilo? Ne znam koje je stajalište tada bilo Hrvatske, ali zanima me je li došlo do neke promjene mišljenja ovdje, a želim e, čuti također um, misli, želi li Hrvatsko predsjedništvo da se nakon sedam godina blokade nešto učini ponovno po ovom dosjeu? Hvala lijepo na ovom pitanju vezano za jednakost članstva i žena i muškaraca u, u upravnim odborima trgovačkih društava. Kao što ste i sami rekli, 2017. godine tijekom malteškog predsjedanja, kada se direktiva zadnji put raspravljala u vijeću, postalo je jasno da još uvijek nema kvalificirane većine u korist tog prijedloga. Kako dosje i dalje je blokiran, u posljednje tri godine u vijeću se nisu vodile daljnje rasprave po ovom pitanju. Tekst je inače spreman, ali kako sada stvari stoje, nema razloga zapravo i ne možemo, ne vidimo zapravo da bi ove, ovaj, se blokirajuća manjina da bi mogla promijeniti svoje stajalište. Naše će predsjedništvo pratiti situaciju i djelovati sukladno svojim nadležnostima, pogotovo ako dođe do promjene u mišljenju, u mišljenju blokirajuće manjine. Pitali ste me za mišljenje e, i stav Hrvatske. E, Hrvatska e, također nije bila spremna to podržati iz proceduralnih, proceduralnih razloga zbog pravne osnove temeljem koje je to zatraženo. just samo jedno dodatno pitanje. Jeste li me e, dobro shvatila, slušajući prijevod, da ćete vi e, postupiti jedino nešto, a za slučaj da vidite da više nemate blokirajuće manjine, a vaš e, moj posljednji komentar je bio da je 2013. Hrvatska bila protiv, dakle jeste li vi i sada protiv? koliko sam vas shvatila. Situaciju dok je ovakva pravna osnova, mi to ne podržavamo i u okviru e, našeg predsjedanja pratit ćemo zapravo i vidjeti stavove država članica i postupiti sukladno tome. Mr. Vulcan. Timo. I'm listening. <laughs> Thank you very much. Thanks for being Hvala, slušam, tu sam. Hvala što ste ovdje. Već ste neizravno se dotaknuli pitanja vladavine prava. Mislim da je to e, jedna od najvažnijih i najzanimljivijih tema tijekom vašeg predsjedništva i također i predsjedništva koja su vam prethodila. E, dakle, dva pitanja o programu e, Pravda, pravosuđa cilj e, za 2021. do 2027. za program Justice e, koji će biti zaključen u okviru pregovora o višegodišnjem financijskom okviru je prvo osigurati i omogućiti e, pravosudnu suradnju građanskim i kaznenim pravima i promicati vladavinu prava, te drugo promicati obuku pravosudnih dužnosnika sa ciljem jačanja E, kulture, e, pravosudne kulture, vladavine, kulture vladavine prava u Europi. Koju ulogu namjerava igrati vaše predsjedništvo u e, postizanju ovih opisanih ciljeva? Naime, konkretnije, u posljednjih nekoliko godina došlo je do niza zabrinjavajućih razvoja u nekoliko zemalja članica, a što se tiče neovisnost pravosuđa, odnosno pogoršanje stanja u pravosuđu koje ste napore spremni poduzeti, a kako bi spriječili dalje slične razvoje događanja, posebice imajući na umu da potreba za promicanje međusobnog povjerenja između pravnih sustava i jamčenja pristupa učinkovitoj i nepristranom pravosuđu u Europskoj uniji. Hvala. Hvala na pitanju. Što se tiče vladavine prava, mi smo već i u ovom našem programskom dokumentu napomenuli da je iznimno važno zapravo one četiri točke koje smo naveli, a jedna od tih je e, snaženje vladavine prava, ali i jačanje međusobnog povjerenja među državama članicama. Jer e, suradnje e, bez međusobnog povjerenja država članica u sustave koji egzistiraju u razmjeni zapravo e, i mišljenja i u razmjeni unutar e, procedura e, nema. Tako da s te strane u okviru tih strateških smjernica svakako će to imati posebno mjesto i posebno poseban status. Također ste vidjeli vezano za uredbe u građanskom pravu koje Hrvatska snažno podupire uredbu o dostavi, uredbu o izvođenju e-dokaza E, to sasvim sigurno jača pravosuđe svih država članica Europske unije, jača i povjerenje u pravosuđe, te uredbe će doprinijeti bržim postupcima, te uredbe će olakšati pristup pravosuđu svih građana Europske unije. Pitali ste vezano za financije, to sam djelomično u ranijim odgovorima dao, da u ovom trenutku dok se ne postigne dogovor na najvišoj političkoj razini, e, uloga predsjedništva je poprilično ograničena i da nakon što bude dogovor na toj razini postignut, mi ćemo u okviru naših nadležnosti e, vrlo brzo e, nakon toga krenuti ispunjavati sve one obveze koje imamo. Ali e, o vladavini prava sam već i ranije rekao, to je sasvim sigurno jedan od stupova i temelja Europske unije. Mi smo ga stavili visoko na, na prioritete našeg predsjedanja i toga ćemo se držati. Hvala lijepa i hvala ministru pravosuđa Republike Hrvatske koji je danas s nama u parlamentu. Zaista mi je drago eh, da smo tu i Hrvatska predsjedava po prvi put jer uvijek je eh, veliki užitak i veliki izazov za svaku državu članicu koja predsjeda. Imate četverostoki slogan. Jedan od njih je Europa koja povezuje, uključujući i digitalnu povezanost o kojoj ću ja govoriti malo kasnije. E, nekoliko mojih kolega spomenulo je činjenicu da su na vijeću blokirane neki zakonodavni dosije i to već više godina. Komitologija, žene u upravnim odborama e, kao i e, kolektivne e, tužbe. Dakle, to je sve što je blokirano već nekoliko godina. E, osim ako nisam propustila e, to kada ste vi govorili u uvodnom izlaganju. Nisu li ovi dosjeji koji su blokirani na vijeću već neko vrijeme hrvatski prioritet, bilo koji od njih? I isto tako drago mi je da ste spomenuli i Istanbulsku konvenciju i nadam se da ćete uvjeriti neke od vaših kolega ministara pravosuđa da i oni potpišu tu e, konvenciju jer mnogi od njih to nisu učinili. Što se tiče e, digitalnih e, pitanja, govorili ste o uredbi o e-dokazima Radi se o novim tehnologijama i e, tim se pitanjima bavi naš odbor među inima. Želimo li digitalnu Europu koja će dakle biti digitalno povezana kako bi se to ostvarilo potrebna je sigurna e, digitalizacija naročito ako se izvode e, dokazi elektroničkim putem, dakle što je s korištenjem šifriranja. Hoće li se hrvatsko predsjedanje baviti time i hoćemo li omogućiti europskim građanima dobro funkcionirajuće šifriranje e, prenošenja poruka. Isto tako, Europska komisija će e, dati za vrijeme vašeg predsjedanja prijedlog propisa o digitalnim uslugama. Što ćete učiniti u vezi toga? Naime, to je pitanje koje se odnosi na Europski parlament, ali i svih stanovnika jer se povećava korištenje platformi vrlo brzo i potrebno je digitalne platforme regulirati kako bi e, pravosudni e, sustav i zaštita temeljnih prava europskih građana ostao u javnoj domeni, a ne bio privatiziran. I još jedno pitanje i tu ću stati. Europski parlament tražio je da ga se uključi na e, formalnim saslušanjima s Mađarskom o, e, temelj, e, o pravnoj državi, što je vijeće za sada odbilo. S obzirom da je pravna država vrlo važna za koheziju Europske unije, a Hrvatska koja sada predsjeda vijećem je e, jako naglašavala europske vrijednosti. Hoćete li omogućiti Europskom parlamentu da sudjeluje na e, tim saslušanjima kako u Mađarskoj, tako i u drugima takve prirode. Hvala vam lijepo na cijelom setu i nizu pitanja koje ste mi <laughs> postavili, tako da ispričavam se ako ću ove ovaj nešto e, propustiti. Ali vezano za ove dosije koji su zapravo blokirani, najkraće rečeno, i za komitologiju i za e, kolektivne tužbe i žene u upravnim odborima trgovačkih društava. Mislim da sam već dosta e, opsežno e, odgovarao na ta pitanja i zapravo nekakva poveznica u svemu tome je ovaj nedostatak proceduralnih pravila, pogotovo ovdje u nekim fajlovima vezano za pravnu osnovu koja se navodi ovdje i tu je u principu dosta ograničena mogućnost rada Hrvatskog predsjedništva baš na tim pitanjima. A što se tiče zaštite kolektivnih interesa potrošača, e, Hrvatsko predsjedništvo će nastaviti raditi na zakonodavstvu koje se odnosi na zaštitu kolektivnih interesa potrošača, udružene tužbe, omogućavanje postupka za kolektivnu pravnu zaštitu, to je jedan veliki e, korak naprijed u smjeru unapređenja zaštite prava svih europskih građana kao potrošača. Tu je naš cilj postići dogovor s Europskim parlamentom tijekom hrvatskog predsjedništva. Prvi politički trijalog je tu već održan u konstruktivnoj i otvorenoj atmosferi. Nas raduje što postoji obostrana želja dakle i parlamenta da se postigne dogovor u e, mjesecima koji, koji slijede. E, što se tiče e, što se tiče Istanbulske konvencije, evo, meni je drago da je moja zemlja e, i ratificirala Istanbulsku konvenciju i da smo zaista e, i kao država, ali i sad kao država koja predsjeda Europskom unijom, e, predani u toj borbi protiv nasilja nad ženama, nasilja u obitelji i mi smo imali jedan specifičan zapravo put kako smo to ratificirali i spremni smo svima onima E, ovaj, koji nisu ratificirali, mislim da je 21 e, država ratificirala Istanbulsku konvenciju, mi smo spremni podijeliti naša iskustva i ohrabriti zapravo u tom postupku, jer mislim da je interes cijele Europske unije da se stane na kraj tom zlu, nasilju i u obitelji i prema ženama i da e, mislim da tu ne bi trebalo biti zapreka da takvom jednom pitanju ne pristupimo zajednički i razmijenimo najbolja iskustva i najbolje prakse koje imamo, pa i u ovom segmentu, znači prvom koraku ratifikacije ove ovaj, Istanbulske konvencije. E, što se tiče uredbe o e-dokazima, ona je iznimno važna jer kao što vidimo živimo u jednom digitalnom svijetu gdje se stvari i događaji e, odvijaju vrlo, vrlo brzo imaju vrlo snažnu digitalnu dimenziju i moramo biti spremni iznaći rješenja i na to. U našem programu predsjedanja vidjeli ste da smo digitalizaciji i modernizaciji posvetili iznimnu pažnju i vrlo je visoko na listi naših prioriteta, a i sama Unija je već u nekim procesima i izgradnje svog internog zakonodavstva vezano za e-dokaze, ali i u nekakvim bilateralnim E, sporazumima vezano za uređivanje e, e, i razmjene dokaza i čuvanja dokaza u tom digitalnom obliku, tako da evo na svemu tome ćemo raditi. Što se tiče šifriranja poruka u suradnji sa tijelima koja su nadležna na to, naše predsjedništvo će također biti, biti posvećeno tome. A vezano za vladavinu prava i vezano za omogućavanje parlamentu Eh, u fajlovima eh, eh, ovaj, Mađarske i, tom pitanju. Mi smo rekli da zapravo što se toga tiče Europski parlament je imao priliku i razmjene mišljenja sa njima, a mi ćemo u svakom slučaju u daljem razvoju i procesu toga izvještavati Europski parlament da točno se zna što se tu poduzima tako da će Europski parlament biti uključen. Hvala. Hvala. Ja također pozdravljam ministra pred odborom i želim postaviti pitanje o zakon o trgovačkim društvima, u ovom području zakonodavstva o trgovačkim društvima, kampanilo. Nadam se da je to također ovdje prikladno. Bilo je e, rečeno da će uskoro biti prezentirane neke opcije za obvezni due diligence za tvrtke E, sve više dolazi poziva iz poslovne zajednice za ono što oni nazivaju istom razinom propisa za sve, level playing field, Naime, mnoge tvrtke žele biti odgovorne i štititi okoliš, promicati ljudska prava, biti dio rješenja za okoliš, ali nisu konkurentne jer ih nadjačavaju neodgovorne tvrtke, plus što su nacionalna zakonodavstva u tim područjima prilično rascijepkana i tu se pojavljuju razne inicijative, međutim međusobno su prilično neusklađene, što je priličan problem za bilo koga ko se pokušava probiti kroz taj krajolik. Bi li Hrvatska sada podopirala da komisija iznese takve opcije ili možda e, da se krene prema nekom legislativnom predlogu u tom smjeru? A drugo pitanje povezano s time je da je tu puno e, rasprave o reviziji direktive o nefinancijskom izvještavanju također u nadležnosti ovog odbora što bi moglo znatno doprinijeti upravo transparentnosti tvrtki njihovog due diligence-a. Evo samo da zaključim, finsko predsjedništvo završilo je s jednom odličnom e, planom za djelovanje u tom smislu i znam da je predsjed, njemačko predsjedništvo koje dolazi želi preuzeti loptu dalje, no Hrvatska se sada fino našla u ovom mjestu između Finske i Njemačke u ovom pogledu, pa koje su vaše namjere tu? Hvala lijepo na ovom pitanju. E, od uprava tvrtki potrebno je zahtijevati odgovarajuću dužnu pažnju duž cijelog opskrbnog lanca, treba zahtijevati odgovorno korporativno upravljanje koje sigurno može znatno pridonijeti održivijem gospodarstvu i omogućiti poduzećima da uzmu u obzir prigode i rizike koji proizlaze iz aspekta okoliša i socijalne održivosti. Trenutačno se provode studije i istraživanja na razini Europske unije o odgovornom korporativnom upravljanju i treba pričekati njihove rezultate da se vidi u kojem smjeru je potrebno ako je daljnje uređivanje odgovorne poslovne prakse. Uvjeren sam da prostora za poboljšanje svakako ima, ali mislim da je dobar put e, da se analiziraju činjenice i da se tek nakon toga poduzmu koraci vezano za eventualno daljnje reguliranje kako bismo došli do napredaka ovdje. Što se tiče e, vezano za, e, za izvještaje, Mislim da sam to ovaj, obrazložio na jednom prethodnom pitanju gdje smo točno naveli da u ovom trenutku postoje formalne zapreke, a vezano za objavu izvještaja i e, tu nije nebitno koja je pravna osnova navedena vezano za objavu financijskih izvještaja. Tako da e, tu treba razriješiti tu dvojbu. Ja, Mislim da se radilo o direktivi o izvještavanja po zemljama što je u podijeljenom upravljanju između našeg odbora i odbora Ekon što je također zapelo već e, godinama u vijeću. To je bilo ono što se tiče pravnog temelja. No, direktiva o nefinancijskom izvješćivanju, mislim da je to uspostavljeno e, negdje 2014 i da je također jasna ideja i u službama vijeća kako to sada malo dalje pojačati, kako bi doista imalo malo zuba, kako bi značilo nešto, kako bi zemlje, kako bi tvrtke jednako ozbiljno shvaćale i nefinancijsko izvještavanje, a ne samo financijsko izvještavanje. Dakle, to je važan e, zakonodavni akt. Točno, to je važan zakonodavni akt i tu ćemo u suradnji sa drugim nadležnim tijelima zapravo izanalizirati kakva je situacija i poduzeti odgovarajuće korake. A ovo kod korporativnog upravljanja, ako mogu dodati samo rečenicu, mi e, smo vrlo posvećeni tom pitanju i u našem programu stoji zapravo da ćemo organizirati u Hrvatskoj jednu e, konferenciju na, tu temu. Um, Gospođa Dobar dan, gospodine ministre. Hvala što ste došli na naš sastanak. I dopustite mi da opet insistiram na pitanje e, kolegice o to potrebi nadzora nad multinacionalnim poduzećima. Možda neću e, E, možda se malo e, izlačite kada govorite o nefinancijskim izvješćima s jedne strane, a e, s druge strane vi to miješate sa izvješćivanjem po zemljama. To su dvije važne, ali različite stvari. S francuske perspektive neke nevladine organizacije su poduzeće Total optužile E, zato što e, je narušava klimu jer je on 19. po redu tvrtka u svijetu e, po količini emisije ugljičnog dioksida. Zahvaljujući, ta tužba se mogla postići zahvaljujući ovom pravu na miješanje. Dakle, Francuska je jedina država koja e, ima takvo pravo, a slične e, zakoni sada se pojavljuju pomalo u deset država članica. I e, nekoliko nas govori o odgovornostima na našem odboru, o odgovornostima multinacionalnih tvrtki. I očekujemo puno toga. Očekuje se to i od udruga civilnog društva koje su zatražile više od stotinu njih da se djeluje, traže od Europske unije da djeluje na temelju onoga što već postoji u Francuskoj. Kolegica se već osvrnula na to, radi se na tome i to je dobro. Međutim, odgovor koji kaže čekajmo rezultat prije nego što nešto pokrenemo, što će se u međuvremenu dogovoriti? Koliko će e, poduzeća propasti kao što Rana Plaza u Bangladešu i koliko će pak poduzeća prekršiti ljudska prava prije nego li što Evropska unija bude u mogućnosti da djeluje? Ono što mi očekujemo je da vidimo što će napraviti vijeće i hrvatsko predsjedanje kako bi e, potaklo Europsku komisiju da čim prije objavi studiju na tu temu. A finsko predsjedanje nije bilo neaktivno na tu temu, napravili su jedan plan rada. Hoćete li vi nastaviti e, s naporima koje je uložilo finsko predsjedanje i hoćete li naći e, temelje za zajedničku raspravu jer parlament je za to spreman, dakle u parlamentu, vijeću u komisiji. Hvala. Drago mi je čuti da je parlament spreman za tu raspravu, ali kao što sam rekao mi ipak moramo saslušati i vidjeti kako će biti izvješće, kakva će biti studija, kako bismo poduzimali određene korake. Stvari se moraju analizirati kako bismo izašli rješenje, a Hrvatsko predsjedništvo je apsolutno spremno dakle e, e, i posvetiti se tom pitanju i učiniti određene napretke, međutim postoji procedura koju moramo poštivati. Thank you. Um, our final question is from Mr. Didier. Mr. Didier. Gospodin Didier, posljednje pitanje, izvolite. Merci beaucoup, madame la présidente. Merci, monsieur. Najljepša hvala. Gospodine ministre, ja sam izvjestitelj e, za kolektiv, direktivu o kolektivnim tužbama i zato mi je jasno kakva je situacija s potrošačima i e, nisu svi jednaki pred mucionalnim tvrtkama. Svi se sjećamo afere Dieselgate ili pak kada je Ryanair otkazao letove. 26. travnja prošle godine usvojena je direktiva velikom većinom, to je bio kraj prošlog saziva, 579 e, zastupnika glasalo je za to a održali smo i trijalog 14. siječnja e, u Strasburu i zaista čestitam kako su tom prilikom radili predstavnici hrvatskog predsjedništva. To je zaista bio dobar duh, a, a htio bih s vama provjeriti e, kako e, vi osobno na to gledate, jer predsjedanje traje šest mjeseci, što je zapravo E, broj mjeseci koji vrlo brzo prođe. Što vi mislite, da li bi bilo razumno, moguće i poželjno da se do kraja vašeg predsjedanja taj sporazum i dogovor oko toga nađe? Hvala. I na ovo sam odgovarao i naš je doista cilj postići dogovor sa Europskim parlamentom tijekom našeg predsjedanja i sa naše strane, dakle E, uložit ćemo sve napore kako bismo napravili napretke u tom segmentu. Um, Hvala što ste nam došli predstaviti prioritete Hrvatskog predsjedništva. To je bilo eh, odlično. Imali ste i gomilu pitanja od strane naših eh, zastupnika. Neke po sličnim pitanjima, pa tako ste vjerojatno vidjeli da postoje neke teme koje eh, posebice interesiraju i zabrinjavaju E, predsjednika našeg odbora, posebice one stvari koje su blokirane u vijeću koje nas brinu, tako da u svakom slučaju bi cijenili od vas e, svaku pomoć koju možemo dobiti. Znamo da nije sve u vašim rukama, ali koliko god može e, mi bismo cijenili. Hvala vam još jednom što ste došli, hvala što ste kratko i odgovorili na naša pitanja, te što ste se fokusirali na odgovore. Hvala vam, želimo vam sve najbolje u, u vašem predsjedanju koji su postavili pitanja. Ispričavam se ako smo negdje ostali, ovaj, ako nismo odgovorili na sva, ali trudili smo se odgovoriti. Hvala lijepo. Ne, ne, it's Ne, ne, odlično ste odgovorili. Hvala vam na tome, koncizno i uspješno. Hvala vam.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 Dakle, ako možemo sada nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda, a, koji je udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Malo možda tišine, da možemo krenuti bi isto bilo dobro kako bismo nastavili. Dakle, točka 12. dnevnog reda, izvješće o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Prvi trijalog o udružnim tužbama održan je u Strasburu 14. siječnja ove godine. Ja sam bila na samom početku, a sada e, želim dati izvjestelju da nam izvijesti. Gospodine Didije, izvolite. Merci madame la présidente et merci de l'autorité Hvala i e, e, hvala vam što ste eto iskazali e, strogost i autoritet na početku ovog dijela. Raspravljali smo sada s ministrom pravosuđa Republike Hrvatske koji je prilično sažeto odgovorio na pitanje koje sam mu postavio. 26. travnja prošle godine, dakle u proteklom sastavu, velikom je većinu usvojen tekst 579 glasova za i to iz redova svih klubova zastupnika. Dakle, naši smo, e, uspjeli smo se dogovoriti bez obzira na različite političke opcije. 14. siječnja ove godine održao se prvi trijalog, tu je bio i povjerenik Didier Renders povjerenik zadužen za pravosuđe i uz e, nazočnost hrvatskog predsjedništva. Govorili smo o tri načela. Prvo je načelo solidarnosti među pojedenim izvjestiteljima kojima zahvaljujem na angažmanu i to svi smo, stojimo iza mandata e, Europskog parlamenta tu su e, s nama različite kolege, između ostalog kolegica Manon koja me ne sluša, ali tu su e, svi drugi izvjestelji u sjeni. I znam da bez obzira na različite političke e, opcije da ćemo mi uspjeti naći dogovor jer to jest cilj Europskog parlamenta oko kojeg smo se svi složili. Drugo načelo je potreba da se traži e, prava ravnoteža između legitimnih zahtjeva potrošača i s druge strane bitno e, pravna izvjesnost poduzeća. Uvijek sam bio uvjeren da e, poduzeća nisu u traženju svojih prava išle na uštrb interesima građana. Svaki izvjestitelj Europskog parlamenta zapravo i radi u tom duhu, a svatko od nas naravno mora u tom smislu nešto i žrtvovati. Treće načelo jest želja da brzo napredujemo i tu smo si odredili e, ambiciozne rokove. Međutim, mislim da je moguće te rokove ostvariti, a imamo jasan cilj da do kraja hrvatskog predsjedanja nađemo e, sporazum, nađemo dogovor. Radit ćemo naravno e, koliko dugo bude trebalo, ali ćemo se isto tako sve učiniti kako bismo radili brzo. Prvi trijalog se održao, drugog E, ožujka će se održati sljedeći kada ćete vi predsjednice nažalost e, više nećete biti u ovom parlamentu. Dakle, solidarnost oko mandata, želimo pravnu ravnotežu i želimo raditi brzo. To je ono što smo svi sebi odredili za cilj na prvom sastanku 14. siječnja. Naravno, nije sve sasvim ružičasto jer postoji razlika između teksta parlamenta i stajališta vijeća. Postoji također razlika koja se u početku e, čini vrlo bitno, a to je da je Europsko vijeće odlučilo samo uskladiti e, sve samo za transnacionalne predmete, a ne i za domaće predmete, što nije želja parlamenta i parlament nije to izglasalo. Međutim, trebate biti svjesni činjenice da ćemo mi budno pratiti da ovakva podjela koju želi Europsko vijeće da to ne bude <clears throat> izlika e, da se e, tekst e, stavi u neku lošu poziciju i htio bih da u tekst uđe da svaka država članica može uložiti žalbu i da postoji kvantitativno tijelo u svakoj državi članici. To je prva stvar oko koje smo se dogovorili. Postoje također i razlike kad se radi o uvjetima koji se traže od tih kvantificiranih tijela i kako će se ista financirati. E, ćemo rasprave o tome e, kako će se to ne financirati, hoće li se primijeniti načelo da onaj koji izgubi parnicu plaća troškove, sudske troškove. I onda treba vidjeti e, isto tako e, gdje se još razlikuju vijeće i parlamenta. To je oko rokova za preuzimanje. Vijeće traži 42 mjeseca, što je jako puno, apsolutno pretjerano smatram. 42 mjeseca su skoro 4 godine, što znači da smo u prvom čitanju izglasali tekst u proteklom sazivu, a da e, će do povećane zaštite potrošača doći tek u sljedećem sazivu. U ime parlamenta i onoga što smo izglasali u ovom parlamentu smatram to neprihvatljivih. Parlament predlaže 12 plus 6 mjeseci, drugim riječima godinu i po dana, to je više nego li dovoljno. A iznad svega smatram da zaštita potrošača nije nešto što može čekati. Dakle, u sljedećih nekoliko mjeseci imat ćemo puno posla. Ulazimo u fazu aktivnih pregovora. Bit ću jamac mandata kojeg su mi dali svi europski zastupnici svojim glasom velikom većinom u travnju prošle godine, ali radit ćemo u duhu konsenzusa i zaista E, pun sam nade. E, ja ću e, vas izvijestiti o sljedećim trijalozima na ovim sastancima. Ako ćete vi, gospođo predsjednice, to gledati putem interneta, <clears throat> u svakom slučaju, nadamo se da ćemo završiti posao do kraja hrvatskog predsjedanja vijeće. Hvala, to je vrlo i optimistično. E, dobra vijest. Gospođa Hautala, izvolite. Hvala. Mi smo radili u dobroj atmosferi, također krenuli od, krenuvši od e, izaslanstva parlamenta. Hvala gospodine Didijevu na odlično odrađenom poslu. Doista smo postigli odličan rezultat u parlamentu i Nastavili smo također u prvom trijalogu. Postoje naravno još neka pitanja koja nisu riješena, rekao je Jeffrey, ali Zasigurno što god e, da proizađe iz ovoga će biti napredak, naravno, ali i vijeće će trebati morati nešto kompromitirati, e, kom, izaći u susret što se tiče prenosa i objave. Mislim, 42 mjeseca, mislim, nije li to ostatak cijelog mandata? Ne, to je puno previše, to će ipak trebati biti malo drugačije. Naime, naime to je pitanje ovih kvalificiranih e, subjekata po ovom e, kriterijima. Naime, mislim da bismo trebali imati iste kriterije za nacionalna i transnacionalna pitanja, no vidjet ćemo kako će se stvari tu razvijati. I također tu je pitanje naravno da zemlje članice nemaju sve taj mehanizam na nacionalnoj razini, no možda se može iznaći e, neki e, način da se uspostavi takav mehanizam na nacionalnoj razini. Kad smo krenuli, naravno, bile su ideje o tome da recimo se obuhvati cijeli široki niz različitog zakonodavstva, no možemo možda barem e, zacrtati neke e, osnove za buduće revizije da bi se to trebalo možda e, proširiti na pitanja okoliša, što nisu čista pitanja samo pod za potrošače i tako dalje. No što god da proizađe, mislimo da je dobar tek, dobar korak dalje u zaštiti potrošača i na najbolji način ćemo to iskoristiti. Hvala, dobro je to čuti. Karen? Hvala, hvala što ste izvijestili, obzirom da ja nisam uključena taj rad, dobro je čuti da postoji tako dobra suradnja među onima od vas koji jesu. E, složili smo se da trebamo ići na e, izvješće o vlast, na vlast inicijativu ovom, e, o hedge fundovima. Dakle, u ovom trenutku, mislim to je povezano s ovim zakonodavstvom, ali mislim da još nismo ovdje došli. A sada ne znam, postoji li opći optimizam oko količne transparentnosti u ovom trenutku o financiranju o financiranju dakle udružnih tužbi. Je to bilo pitanje za Didija? <laughs> Nisam shvatio da se radi o pitanju, ali u svakom slučaju drago mi je da mogu odgovoriti na pitanje za koje nisam u osnovi bio shvatio da se radi o pitanju. Dakle, što se tiče inicijative u tom planu, morate znati da u tekstu parlamenta smo isključili da te, e, ta kvalificirana tijela e, mogu biti <clears throat> odvjetničke e, uredi ili pak različiti fondovi kakav je slučaj u SAD-u mi smo vidjeli koji problemi postoji u SAD-u i nismo htjeli to uvesti u Europsku uniju. Dakle, da ono što je krenulo po e, krivo u SAD-u ne dođe u Europu. <clears throat> Osobno sam odvjetnik i htio sam da odvjetnički uredi ne budu uključeni u e, mogućnost da oni dakle pokrenu <clears throat> takve udružene tužbe. One će se moći time baviti jer im to e, ne, jest posao, ali te, e, e, ta kvalificirana tijela neće moći biti niti fondovi, niti odvjetnički uredi. <clears throat> To će trebati biti E, druge e, udruke i morat će se jednostavno provjeriti način na koji su oni financirani. Morat će odgovoriti kriterijima transparentnosti također kako bi žalbe koje se rade za potrošače, kako se one ne bi e, smjele <clears throat> instrumentalizirati i prebaciti na nešto drugo, jer u SAD-u to ponekada rade tvrtke kako bi destabilizirale konkurente. A ono što jasno stoji u tekstu Europskog parlamenta je da krajnji korisnici toga trebaju biti potrošači. Velik broj potrošača treba e, moći imati odštetu čak i kada se bude radilo jednom euru koji neće doći do njih, ali ono što želimo jest da se sav novac izdvoji za na korist e, potrošača, recimo tako da se e, osnuje jedan e, fond E, koji će imati u svrhu e, zaštitu tih potrošača. Hvala na ovom odgovoru. If I No, mogu. E, možda nešto što možda nije redovno, ali ovo je onako izvan, <laughs> izvan sastanak koji nije sasvim e, redovan, pa ako evo mogu ja preuzeti ipak riječ, onda mogu ja ipak evo. Evo imamo još e, posljednju točku, a to su najave koordinatora. A to ipak moramo, to ipak moramo, dakle ovako mogu najaviti. Da, da, bio je prijateljski sastanak koordinatora, jučer sve je bilo lijepo. Dakle, jučer su koordinatori odlučili povući zahtjev o e, izvješću o boljem zakonodavstvu za 2017. i 2018. i ponovno podnijeti zahtjev da se kasnije ponovno sastavi ovo izvješće, da objasnim svima zašto. Koji je razlog? Razlog je zato što E, što smo udjeli ovo zakonodavno izvješće sa odborom FEM koje ne bismo mogli, a da naime kvote ne su nam bile pole, pa smo trebali izbaciti nešto iz kvota pa ćemo to vratiti kasnije natrag. Znači bilo je odlučeno da se imenuju sljedeći izvjestitelji, gospodin Žambacki za ECR, za ukidanje a e, imuniteta gospodina Pužimona. zatim E, za digitalne e, usluge e, gospodin Del Blanco, zatim na vlastito izvješće o okviru etičkih aspekata AI, gospodin Foss za za građansku odgovornost za AI, gospodin Le Breton za AI, pitanja tumačenja i primjene međunarodnog zakonodavstva, gospodin Sežini za E, intelektualno vlasnička prava za AI tehnologije. Gospodin Sabina Pinjodeli za nadzor e, EU zakonodavstva, to smo na kraju odlučili. Ne, ne, dobro, to je bilo ispravno. I gospodin Broja kao izvjestitelj za mišljenje o imco prema, e, prema članku E, za e, koje odgovore u unutarnjem tržištu, sada također za e, prava skrbništva nad ženom i djecom i na kraju daljnji radni program za revizorski sud u području nefinancijskog izvještavanja smo također dodijelili, dakle, ja mislim da je sada to, kraj došli smo do službenog, do kraja službenog dijela rada, evo, hvala. Hvala, hvala naime vama, jer moja je tužna misija da zaključim naš e, sastanak za danas. Nije to žalosno samo zbog političkog konteksta u kojemu se ovo događa, gdje stvari <laughs> nekako su došle do kraja, nego e, što smo bili sretni e, što smo surađivali s vama kao nekom ko ima i srca, ali i koji nam je dragi kolega, draga kolegica, te e, ko nas je sigurno vodio kroz e, brojne turbulence turbulencije na našim sastancima i doista to cijenimo i poštujemo i doista je toliko tužno što e, stvari sada moraju završiti. Mi, naš klub je bi volio da smo mogli nastaviti i mislim da doista mogu reći da većina se ljudi nada da smo mogli nastaviti barem još četiri i pola godine. Dakle, puno hvala, puno hvala na svemu i kao znak naše E, na znak e, koliko vas cijenimo. Evo, ovo cvijeće koje možete ponijeti sa sobom u Irskoj. Nadam se da ćete doći nam u posjetu i da će nam se jednom trenutku ponovno pridružiti kao predsjednica odbora, zar ne? Da, evo, to je cijena koju ćemo rado platiti <laughs> ako to organizirate. Presidente, Također se ja želim pridružiti e ovim e, izrazima zahvale, simpatije i e, zapravo tih svih lijepih riječi, kao što je rekao i potpredsjednik. Pripadamo različitim klubovima, ali kada se u jednom ovakvom društvu stvori odnos prijateljstva, odnosa, znači nekakvog odanog, e, odane suradnje, iako imamo drugačije političke vizije, zapravo će mi biti žao što neće imati predsjedateljicu poput vas. Također želim naglasiti koliko vas cijenim E, također vam želim da se vaša politička sudbina još jednom e, spoji sa našom zajedničkom političkom sudbinom europskim zastupnika i također vam želim puno sreće na novom mjestu na kojem ćete raditi. Samo da vam još svima puno zahvalim. Doista mi je bilo čast i zadovoljstvo biti predsjednicom ovog odbora i zapravo sam malo više manje uživala u gotovo svemu. Doista smo uživali u nekim stvarima i jučer je bilo malo izaslanstvo koje mi je dalo nagradu za aj, e, strmiju krivulju učenja postignutu, ali hvala vam na tome. Doista će mi to nedostajati. Jedna od e, stvari koje mi je bilo žao što nisam uspjela naučiti dovoljno francuskoga da se bar oprostim na e, francuskom, ali mogu reći evo, mogu reći pa evo nadam se da ću vas ipak posjetiti i eto pratit ću izvješća, ću i vidjeti što se događa, dakle evo hvala vam. Hvala vam još jednom.